und wir werden Poštovane kolegice i kolege, e, sada ćemo prvo dati e, riječ onim e, kolegama koji su se javili prije naše stanke, gospodin Jure, gospođa Kastalo, ako se dobro sjećam. Kod mene u uredu smo upravo imali E, sastanak e, sa predstavnicima armenskih e, kršćana i to su teme kojima smo se bavili. U svakom slučaju moj bi prijedlog bio da im sada damo priliku da pet minuta govore. Izvolite. Mikrofon je uključen. Poštovane dame i gospodo, dragi parlamentarci, dolazimo k vama prepuni boli i nadamo se da ćete nas saslušati kao ljude, kao sugrađane, kao one koji žive u e, Siriji i Iraku i e, progonjeni su zbog svog kršćanstva. E, voljeli bismo kada biste suosjećali sa našom boli, sa onim eh, beskućnicima i za svim onima koji su žrtve pokolja i progona. Molimo da nam pružite humanitarnu pomoć i da pomognete onim ljudima koji su raštrkani po brdima, koji su progonjeni kako biste im pružili utočište. Zahvaljujemo na vašoj spremnosti da nam pomognete i na tome što ste nas primili. Imam jednu zamolbu na sve vas. E, molimo da mislite na nas, kršćane na Bliskom istoku. Doista smo izloženi velikoj bijedi i pritisku. I stoga vam zahvaljujemo na tome što zajednički radite na tome E, da e, pomognete ovim kršćanima na način dostojan čovjeka. Hvala vam lijepa. Hvala vam što nam ukazujete u priliku. Ja sam nadbiskup Belgije, Francuske i Luksemburga. Ja sam iz Kemšlija, mog rodnog grada, na sjeveru Sirije, kraj iračke granice. Dolazim dakle iz zone sa toliko problema. Nisam došao ovamo trošiti vaše vrijeme. Htio bih vam jednostavno ukazati na činjenicu da se povijest ponavlja. Prije stotinu godina odvijao se istovrsni genocid. Želimo konkretne akcije kako bi se zaštitili kršćani na, e, u Orijentu. Zaista je potrebno hitno to učiniti. U protivnom će se iskoristiti sve kršćansko tamo, cijelo kršćanstvo, rekao bih. Za vrijeme prvog rata u Zaljevu 1990. godine kada je bilo napada na Sadama Huseina u to vrijeme. Dakle, sada je isto tako ponovno potrebno zaštititi manjine, kršćene, jezide i druge. Njegova svetost patrijarh prenosi tu poruku. Hvala vam što ste me saslušali. Hvala vam lijepa. E, vjerujem da ćemo se intenzivno baviti ovom temom. Njome smo se već i bavili i danas prije podne smo razgovarali i o tome e, i razgovarat ćemo o tome na koji će se način raspodijeliti humanitarna pomoć u regiji. Razgovarat ćemo o, sa komisijom o tome E, kako bi ugroženi kršćani u tom području dobili potrebnu pomoć. Ovdje imamo i e, kolegu iz e, organizacije Ujedinjenih naroda za izbjeglice. S njim ćemo razgovarati o situaciji u Gazi, ali on će svakako prenijeti vaše informacije u New York. To je nešto što potpada u njegovo područje nadležnosti i to je tema o kojoj će se dalje e, raspravljati u Ujedinjenim narodima. Hvala vam lijepa na tome što ste došli. Uvjeravam vas da možete e, računati na naše simpatije. Ovo je e, strašna situacija okrutnosti kakvu odavno nismo vidjeli i svjesni smo svoje odgovornosti i potrebe za pomoći. Hvala lijepa. Gospodin Jurek, jeste tu? Hvala lijepa. E, što se tiče teme o kojoj smo razgovarali, htio sam se e, zapravo nadovezati i iznijeti ono o čemu su upravo govorili nadbiskupi. U proteklom e, stoljeću došlo je do progona milijuna kršćana iz e, Iraka. Protjerani su, zastrašivani, a to je nešto o čemu uopće nismo još govorili. Danas e, suosjećamo s njima, međutim e, moramo voditi računa o zadnjih 100.000 tisuća kršćana u Iraku i moramo ih zaštititi. E, situacija je vrlo teška, nisu potrebne samo naše simpatije nego i dijela. Puno od onoga što e, smo čuli i o čemu govorimo potrebno je pretvoriti u dijela u konkretne aktivnosti, konkretan plan aktivnosti radi zaštite kršćana. Ono što je do sada učinjeno nije dovoljno, nisu dovoljne humanitarne mjere, i e, vrsta potpore kakvu smo do sada pružali. To je mandat e, koji je u nadležnosti Ujedinjenih naroda. Potrebno je provoditi aktivnosti u ime Ujedinjenih naroda kako bi se osigurala e, zaštita naroda. Ljudi u tim područjima žrtve su nasilja, i stoga osim pojedinih humanitarnih aktivnosti trebamo pružiti konkretnu pomoć tim ljudima koji su izloženi agresiji od strane ISIS-a. E, mjere koje su do sada provedene nisu dostatne. Drugim riječima, E, moramo preporučiti određene mjere jer dosadašnje intervencije e, neće biti dovoljne s obzirom na e, zbivanja u Siriji. Hvala. Izvolite. gospodine predsjedatelju. E, već e, više puta smo danas prije podne govorili o situaciji u sjevernoj Siriji. E, tu bih se složila sa mnogim stvarima koje su kolege već iznijeli. Situacija u kojoj se nalaze ljudi na sirijsko-turskoj granici značajno se pogoršala u proteklim danima i satima. E, to je uzrok za veliku zabrinutost. SAD ulaže napore i puno ukazuje na to da uz pomoć turske vlade e, nastoji e, spriječiti etničko čišćenje u tom području. Deseci tisuća izbjeglica čekaju da se otvori granica prema Turskoj koja je u ovom trenutku u potpunosti zatvorena. E, pozvala bih vas da razgovaramo o tome koju mi ulogu možemo imati kao europski parlament kako bismo izvršili pritisak na tursku da otvori granicu za izbjeglice i osim toga Poznata je u međuvremenu uloga Turske što se tiče SAD-a i što se tiče prodaje nafte. Smatram da bismo mi možda kao parlamentarci mogli poslati misiju promatrača na tursko-sirijsku granicu. Izvolite. Zahvaljujem. E, budući da se nitko drugi nije javio za riječ, nastavit ćemo raditi sa, na našem dnevnom redu. S nama je i gospodin Robert Turner, koji je direktor operacija Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama. Gospodine Turner, E, ovdje ste na našem sastanku u pravi trenutak. Prošli tjedan Europski parlament donio je rezolucije o odluci o um, stajalištu i položaju Europskog parlamenta u odnosu na e, situaciju na Bliskom istoku i situaciju u kojoj se nalaze izbjeglice. E, Željeli bismo iskoristiti ovu prigodu i s vama razgovarati o političkoj situaciji u pojasu Gaze i o tome na koji način možemo udovoljiti potrebama tih ljudi kako bi uživali ljudska prava i kako bi došlo do obustave vatre i prestanka sukoba sa Izraelom. E, jasno je da je potrebno iznaći trajno rješenje i stoga smatram da vaša organizacija UNRWA e, ima ključnu ulogu. E, potrebno je poći od pretpostavke da su dvije strane u ravnopravnom položaju kako bi se poduzeli daljnji koraci i kako bi se iznašlo rješenje. Zanimalo bi nas na koji način vaša agencija e, može dati doprinos stvaranju mira u tom području. Isto tako zanima nas što vi mislite o strašnim događajima tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Izvolite. Hvala lijepa na ovom uvodu i zahvaljujem na tome što ste mi dali ovu priliku da vam se danas obratim. E, nekoliko e, riječi o mojoj agenciji. Dakle, radim za agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama. E, osim toga, reći ću nekoliko riječi o pojasu gaze, o sukobu i o mogućnostima da se ostvari napredak u iznalaženju mira. Što se tiče e, Gaze, Riječ je o samo 365 četvrnih kilometara, 1,5 milijun ljudi koji tamo žive. U potpunosti je područje urbanizirano, vrlo mali segment poljoprivrede, tako da kada govorimo o sukobu, govorimo o 60 do 70 tisuća projektila e, koji se koriste za bombardiranje vrlo malog područja. E, što se tiče naše agencije, mi smo jedinstvena agencija i to zbog dvije stvari. Kao prvo, mi smo jedina agencija UN-a koja ima konkretan mandat koji se odnosi na palestinske izbjeglice. I e, djelujemo u Libanonu, Siriju, Jordanu, e, zapadnoj obali i Gazi. Sve su to zasebne operacije u sklopu ove agencije kao drugo, e, mi smo jedina od UN-ovih agencija koja se bavi izravnom provedbom. Obično UN-ove agencije rade preko državnih ili međunarodnih institucija kako bi pružile pomoć. Mi ovdje to radimo sami. Operacije koje mi provodimo e, uključuju oko 13.000 zaposlenih e, i imamo izravnu E, suradnju s ministarstvima tako da e, pokrivamo e, tisuće djece isto tako bolnice imamo oko two milijuna dolara koji su predviđeni za programe obnove i osim toga imamo veliki humanitarni program redovito dijelimo hranu osamsto tisuća izbjeglica to znači da dvije trećine e, stanovnika su izbjeglice koji zapravo od nas dobivaju onu osnovnu potporu e, za egzistenciju. Što se tiče sadašnje situacije u Gazi i e, povoda koji su doveli E, do e, sadašnje situacije. Sve je to počelo prošlo ljeto sa zatvaranjem tunela prema Egiptu i to je sve dovelo do e, s jedne strane inflacije jer puno robe koja je dolazilo iz Egipta bila je jeftinija od one iz Izraela, a druga implikacija je E, zapošljavanja. Većina građevinskog materijala dolazila je preko tunela iz e, Egipta i to je omogućavalo e, privatnom sektoru da se bavi gradnjom. To nije bilo u velikim razmjerima. Radilo se o milijunima litara goriva i ogromnim količinama građevinskog materijala i e, zapravo velikoj trgovini koja se zbivala putem tunela. E, prvi e, učinak zatvaranja tunela doveo je do toga da oporezivanje te robe se koristilo od strane Hamasa za njihov operativni proračun. Obustavljena je ta trgovina tako da više nisu postojali potrebni prihodi. Od rujna prošle godine postalo je jasno da više neće biti u stanju upravljati gazom, e, tako da će morati pronaći neke alternative. E, jedna mogućnost je pomirenje sa Fatom, e, Fatahom, palestinskim vlastima, a druga alternativa je bila sukob. U konačnici odluka je bila da krenu prema pomirbi 23. travnja u Gazi su potpisali sporazum o pomirenju sa palestinskim vlastima, a to je dovelo do uh, uspostave uh, nacionalne vlade temeljem konsenzusa u lipnju. Uh, Hamas je bio očajan i zapravo su htjeli odustati od upravljanja. Željeli su i dalje imati kontrolu u svojim rukama, ali na nekog drugog prenijeti odgovornost jer zapravo e, nisu imali potrebna sredstva. E, zaposlenici su dobivali samo dio plaće od ožujka e, prošle godine do ove, a osim toga mjesecima uopće nisu dobivali plaću to znači da godinama su zapravo dobivali vrlo mali ili e, nikakav, e, vrlo malu plaću ili neznatnu. Što se tiče e, situacije mogućnosti koje su postojale su bile neznatne da se izbjegne sukob. E, četiri različite strane, palestinske vlasti, Hamas, Izrael i međunarodna zajednica, a zapravo e, nitko od nas nije odigrao onako značajnu ulogu koja je bila potrebna da bismo pronašli rješenje. Ne kažem e, da bi se to dogodilo, da smo to učinili, ali barem bismo osigurali stabilnost i potencijalno izbjegli konflikt. Ono što se trebalo dogoditi je sljedeće. Hamas se trebao povući i dopustiti novoj nacionalnoj vlasti da preuzme kontrolu. To su učinili u određenoj mjeri. Palestinske vlasti su trebale fizički ući u gazu i preuzeti kontrolu, početi vladati, a nije došlo ni do pokušaja da se to učini. Izrael je trebao ostati po strani barem i omogućiti palestinskim vlastima da vladaju i budu odgovorni za zbivanja u pojasu Gaze. Međutim, Izrael je to blokirao, a međunarodna zajednica je e, zapravo stajala iza e, palestinskih vlasti. E, određena pitanja koja su se trebala riješiti kako bi se osigurala stabilnost uključivalo je plaćanje isplaćivanje plaća e, državnim službenicima, racionalizacija e, sigurnosnih službi, e, ukidanje blokade. Sada je osma godina u kojoj traje blokada Gaze od strane Izraela. Ljudi mogu odlaziti u prodavonice i kupovati osnovne proizvode ako imaju novca, međutim ne postoji nikakav pristup tržištu. oni ne mogu, nitko iz Gaze ne može prodavati svoju robu u Gazi, u Ramali i drugdje, što je dovelo e, do velike nezaposlenosti. E, što se tiče e, sukoba E, on zapravo nije počeo zbog toga e, što je došlo do otmice troj e, tinejdžera. Ono što se dogodilo bilo je neizbježno. bacanje projektila pokazalo je da će doći do eskalacije nasilja. Ono o čemu smo govorili u to vrijeme, budući da smo vidjeli da će doći do konflikta, imali smo osjećaj kako će se to razvijati, ali nismo znali kako će završiti. I toga smo i nadalje zabrinuti. Što se tiče samog sukoba, vidjeli ste na televiziji, osim situacije u Gazi, možemo reći da je intenzitet sukoba daleko veći od onoga što je bio slučaj u prošlosti. Recimo, naš krizni plan za iseljavanje temeljio se na nečem što smo smatrali e, najgorim mogućim scenarijem e, iz 2009. 50 tisuća e, iseljenih osoba. E, imali smo 300 tisuća ljudi u 90 škola koji su našli utočište u školama. Cijele četvrti su uništene, više od 500 djece, više od 2000 ljudi. Razmjer štete je ogroman broj civilnih žrtava je vrlo, vrlo velik. A psihološka šteta i u pojasu Gaze i u Izraelu je iznimno velika. E, mogli bismo barem e, reći da nije sve tako crno kao što se čini da je bilo što riješeno kao rezultat ovog sukoba. Međutim, prava je tragedija u tome što situacija u Gazi više nije stabilna, nije pozitivna, nije e, bolja nego što je bila kada je počeo sukob. Niti jedno od ključnih pitanja e, koja su bila otvorena 7. srpnja nije se riješilo. Sva su ta pitanja i nadalje otvorena. A ako se e, ne riješe, to znači da ćemo samo čekati sljedeći ciklus e, nasilja. A to neće biti za dvije ili dvije i po godine, nego ćemo to mjeriti tjednima i mjesecima. Postoje neke stvari koje bismo zajednički mogli napraviti, e, konkretno Europski parlament i, i to putem svojih instrumenata sve, e, sva četiri subjekta moraju odraditi svoju ulogu. Hamas, kao što sam rekao, treba ostati po strani i e, dopustiti novoj nacionalnoj vladi koja počiva na konsenzusu da počne vladati. A palestinske vlasti moraju pokazati opredjeljenost da preuzmu e, vlast. Izrael barem treba ostati po strani i dopustiti palestinskim vlastima da preuzmu kontrolu a osim toga, potrebno je pružiti podršku eh, palestinskim vlastima da preuzmu kontrolu jer to je jedini put prema stabilnosti za pojas Gaze, za zapadnu obalu i za Izrael. Eh, međunarodna eh, zajednica treba pružiti podršku palestinskim vlastima i to tu postoje konkretne mogućnosti. Primjerice, e, reforma državne službe e, predstavlja nešto e, u čemu države članice imaju veliko iskustvo. To je konkretan primjer jednog načina na koji države članice Europske unije mogu pružiti e, pomoć i dati doprinos stabilnosti u Gazi. To je nešto što e, treba e, učiniti što prije. Nisu samo dovoljna financijska sredstva, potrebno je odraditi konkretan posao kako bi se osigurala stabilnost. Palestinske vlasti trebaju veliku potporu. E, međutim, e, nismo mi ti koji trebamo sve preuzeti u svoje ruke. Oni su ti koji trebaju definirati kako to treba izgledati, koje su to mjere, e, kakva je to konkretna pomoć i onda je zatražiti i onda će je dobiti. Međutim, moramo jasno dati do znanja da ono što se zbiva u Gazi je na njima. Na njima je da poduzmo sljedeće konkretne korake kako bi cijeli proces krenuo prema naprijed oni su ti koji trebaju preuzeti odgovornost. Odgovornost koju su preuzeli e, kada su potpisali sporazum 23. E, travnja i kada su formirali vladu 2. lipnja. Ako se to ne dogodi, onda ćemo naprosto moći samo sjediti i čekati e, sljedeći sukob, a to će se dogoditi ukoliko se ova otvorena pitanja ne riješe. Ako se ne pojave neke ideje, i vjera u promjene ako ne dođe do obnove a do obnove neće doći ukoliko se ne aktivira palestinska vlast neće doći do stabilnosti to su dakle osnovni preduvjeti e, toliko o ovoj temi u ovom trenutku rado ću odgovarati na vaša pitanja zahvaljujem vam na tome što ste me pozvali da vam se obratim Hvala vam lijepa. Sada ćemo moći postaviti pitanja. Prva je eh, Ana Gomeš. Hvala gospodine Turner. Vaše izlaganje bilo je vrlo zanimljivo. Imate jedan sasvim eh, drugčiji i osježavajući pristup ovom ciklusu nasilja, uništenja i rata od onoga što se može pročitati u dokumentima koji su nam inače dostupni. I doista mislim da je vrlo zanimljivo što ste povezali situaciju sa zatvaranjem tunela prema Egiptu. I dakle, prema vašoj analizi to je neumitno dovelo do e, sukoba. Dakle, moje pitanje je kako spomenuli ste da međunarodna zajednica nije učinila dovoljno, ali je učinila barem nešto. Učinila je premalo. Zar nije od najveće važnosti da se, da se okonča blokada? Zar to nije preduvjet? Gdje je Europa? Gdje je tu Europa osim svoje uloge E, standardne uloge e, nekoga ko plaća za ono što je Izrael uništio. Gdje je tu politički proces? Spomenuli ste da su i palestinske vlasti trebale učiniti više. Da su u okviru vlasti koja je dogovorena, vlade koja je dogovorena sa Hamasom trebali učiniti više, ali e, zar nije Europa trebala biti e, aktivnija i jače podržati i stimulirati e, palestinske vlasti? Kako vi iz vaše perspektive, a vi ste bili u Gazi za vrijeme tih napada, kako vi gledate na ulogu koju je odigrala i koju igra Europa? Ja osobno, kao evropljanka, osjećam se posramljeno. Hvala lijepa, gospođo Gomeš. Molim e, kolege da e, budu kratki u svom postavljanju pitanja. Hvala lijepa, gospodin Jurek ima riječ. Hvala lijepa. Imam samo jedno vrlo konkretno pitanje. Dakle, što se tiče odnosa, državna pomoć arapskih država, e, stanovništvu, dakle humanitarna pomoć, dakle tu se radi ne samo o tome da se e, obnovi ono što je uništeno u ovim e, sukovima nego se radi i o tome da se općenito pomogne jer Gaza je jedna od najgušće naseljenih država na svijetu. Hvala lijepa, gospođa Desahnet. Hvala. Hvala vam gospodine Terner na vašoj analizi i vašom izlaganju. Vi znate dobro da e, rad u mi e, podržavamo u Europskom parlamentu izdvajamo sredstva iz godine u godinu, ali ovo je pomalo sizifov posao, već traje desetljećima, a nema nužno puno rezultata. Vi ste govorili o gazi, u redu, ali ako se opet eh, stavimo u perspektivu ponovne obnove gaze pet do 10 godina i da će se sutra pojaviti novi sukob, vidimo da nešto treba promijeniti. Vaš povjerenik UNRE jasno rekao da se situacija u Gazi mora promijeniti. Prema tome situacija u Gazi se mora promijeniti, što znači da Europa i Sjedinjene američke države se moraju zaista pozabaviti pitanjem Gaze. Bili smo u Gazi, ja sam bila u tom izoslanstvu kao i neki od mojih kolega. Gaza je jednostavno zatvor pod otvorenim nebom. Radi se o zatvoru. Dok god poljoprivrednik ne može živjeti tako da od prodaje svojih e, rajčica ili ribar od prodaje ribe, situacija u Gazi neće se promijeniti. Dakle, situaciju treba promijeniti u odnosu na Izrael. I rezultat, odnosno rješenje može biti samo političko rješenje. Vi ste rekli da je Europa svoje vrsna kasica prasica, a ja kažem da Europa mora konačno početi djelovati. lijepa. Sljedeća ima gospođa Sevaljo. Hvala lijepa. a Europska unija i RVA imaju strateško partnerstvo. E, međutim, svih tih godina naše politike u vezi sa konfliktom između Izraela i Palestine bila je jedan korak naprijed, dva koraka natrag, unatrag, bojim se. E, pokušaj su poduzeti da se izgradi e, infrastruktura, međutim potom je to izbombardirano i uništeno. Osim toga postoji mržnja obostrana. Što u tome mi činimo kao Europa? Mi imamo partnerstvo sa Izraelom, mi do izvjesne mjere nagrađujemo Izrael. E, ja se bojim da je ta politika Mm, loša, odnosno završila je neuspjehom. Što biste vi učinili, što predlažete, kako bi vi izmijenili tu politiku, kakav doprinos može Europska unija dati, kako je, e, što je sa budućnošću, sa vremenom koje je pred nama, e, može li se dogoditi da se jednoga dana u budućnosti e, da vaša organizacija postane nepotrebna? Hvala lijepa dopustite da e, vam postavim i ja jedno pitanje kao zastupnika, ne kao predsjedavajući. Gospodine Turner, godine 2000. E, ste se žalili da vam Izrael ometa rad. 2002. jedan vaš suradnik je ubijen od strane jednog izraelskog e, Strelca 2014. vidimo da je 69% e, vaših ureda uništeno vatrom, izraelskom vatrom. E, nakon sed, od, e, posljedica sedam izraelskih napada je 57 mrtvih u tim uredima. Da li dakle Izrael napada legalne međunarodne e, organizacije mi kao parlament moramo znati zašto se vrše napadi na urede Ujedinjenih naroda kao drugo ekonomska pitanja e, zatražena je hitna pomoć od 47 milijuna dolara samo za e, najnužnije to je to je usprkos deficitu od 55,9 milijuna dolara e, od Evropska unija financira preko 40% vašeg proračuna. Da li ste u ozbiljnim financijskim poteškoćama i što e, kanite poduzeti po tom pitanju? Sljedeći govornik. E, moje ime je Freund, a ne Friend. Ispričavam se što sam krivo izgovorio prezime. To je u redu. Hvala lijepa gospodine Turner za ovo što ste nam e, izložili i zahvaljujem vam na doista teškom e, radu kojim se bavite u Gazi. Vrlo ste jasno objasnili da s jedne strane palestinske vlasti koje, kao što ste vi rekli, tre, bi trebale preuzeti odgovornosti u koja su Gaza, a s druge strane imamo Izrael koji, e, kao što ste vi rekli, e, mora stati u stranu i mora to dopustiti, dakle mora i ja se sad pitam što je od toga dvoga vjerojatnije da će se dogoditi ili e, manje vjerojatno da će se dogoditi i da li postoji išta što Europska unija može učiniti kako bi potakla bilo koju od te dvije strane da se to dogodi. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima gospodin Carver. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam gospodine Terna na vašoj detaljnoj analizi tragične situacije u pojasu gaze. Imam nekoliko pitanja. Da li imate dojam da je E, poziv Hamasa da se uništi država Izrael, da će taj apel je poziv jednog dana biti povučen i da li e, će to da li će to za posljedicu imati promjenu pozicije Izraela e, i dopušta, njihovo dopuštanje rješenja dvije države kojem svi težimo. Hvala lijepa. Gospođo Auken imate riječ. Hvala lijepa. Imam jedno vrlo praktično pitanje o našem novcu, novcu naših poreznih obveznika. Koliko novca e, vi direktno ili indirektno e, prebacujete Izraelu? Ja znam e, da su se troškovi E, ekstremno povećali. Sad sam čula da postoje restrikcije e, što se tiče slanja e, pomoći u gazu da praktički sve moraju kupovati od Izraela po vrlo visokim cijenama. Dakle, to me dovodi do drugog pitanja koje je po mom mišljenju zanimljivije. Mi govorimo o uspostavi stabilnosti. Da li bi to radilo da bismo se vratili na vojnu okupaciju e, Palestine? Ja mislim da smo mi imali blokadu prije 2006. 7. Ja sam tada bila tamo, e, tada sam bila u e, u Europskom parlamentu i ja sam se uvjerila da privatni sektor tada nije imao nikakve šanse Dakle, to je bilo prije ovoga što ste vi opisali. Dakle, onda smo sa, iz blokade prešli na opsadu. Dakle, ja sam pomalo deprimirana jer ako e, mi iz Europe i vi od strane e, UN-a stalno govorite o tome da se e, treba uspostaviti stabilnost, da li to znači da narod e, Palestine mora nastaviti patiti, a mi moramo nastaviti plaćati. Naravno da se ne može situacija Gaze se ne može odvojiti od e, situacije u cijeloj toj regiji. Naravno da je to sve međusobno povezano. Ne morate mi to objašnjavati, ali e, zar ne mislite da kad naši ministri e, neposredno nakon prestanka vatre kad su objavili da se izjavili da se ne može eh, vratiti na eh, eh, staru situaciju, ja sam onda to interpretirala time da oni zapravo podržavaju okupaciju. Dakle, status quo u Gazi znači da moramo ići natrag na normalnu situaciju opsade. E, dakle, ti ljudi nemaju pristup moru koje je udaljeno samo nekoliko kilometara. Po mom mišljenju, ako, se, ako to učinimo, e, onda moramo prestati govoriti o rješenju dvije države, jer onda time kažemo svima da zapravo ne želimo to rješenje. U tom slučaju moramo jednostavno promijeniti e, naš e, diskurs. Možete li e, formulirati svoje pitanje? Izvolite. Sljedeći govornik gospodin Pancijeri. Hvala. Hvala vam što ste došli ovamo. A evo mog pitanja. Europska unija najviši je izvor financiranja za palestinske vlasti. Europska unija je najveće tržište Izraela ako se uzimaju u obzir izvoz Izraela. Zanima me, nakon svih problema o kojima ste govorili, ne bismo li sada trebali djelovati upravo na ovim aspektima, financijskim i trgovinskim aspektima. Trebamo izvršiti pritisak na to da se kako palestinska vlast tako izraelska vlada se e, prisile da dođu da sjednu na pregovore. Dakle, htio bih vaše mišljenje o tome, ne bismo se sada time trebali baviti. Hvala lijepa, riječ kolega Hadži Georgiju. Mi smo nedavno otišli u Palestinu i e, mislim da smo tamo gotovo sve vidjeli. Rekao bih gotovo sve, I nam nisu dopustili da uđemo u gazu. Dopustite mi da se sada obratim kolegama koji nisu glasali za naše amandmane, amandmane kojima se osuđivalo zabranu Izraela da se odlasi u gazu molim vas, koja zemlja želi pokazati svoja zločine? Evo, iz tog razloga nisu nam dopustili Izraelci da odemo u gazu. Kažemo da je Hamas teroristička organizacija. Mm, jest, to je točno. Ali ako nas neko osam godina zatvori u Brisel i da tu nemamo nikakvih mogućnosti za izađemo, da nas stalno bombardiraju. Pa kako bismo mi postali? Iz kojeg razloga 300 kolonizatora dolazi u grad u kojem ima e, stotine stotinu tisuća E, palestinaca i ima 700 vojnika koji štite ove naseljenike. Kako netko može tako pristati na to? Mi kao parlament pokazujemo demokratske ovlasti koje imamo u odnosu na Rusiju, a istovremeno laskamo Izraelu. Ne budemo li tražili sankcije protiv Izraela, rješenje se neće naći. Dopustite mi da kažem i sljedeće. Osobno smatram da Izrael zapravo uopće ne želi da dođe do nekog rješenja. Hvala gospodin Pucinar. ja ne vjerujem da možemo išta postići ako e, ne oduzmemo Izraelu e, specijalni status koji ima u trgovini s nama. E, ja vas molim da razmislite o tome, mislim da je to jedini način kako možemo nešto postići. Oh, sorry about that. Uh, I would like to echo what has been largely said by a lot of people Hvala, mi da kažem ono što je mnogo kolega danas jasno reklo. Činjenica jest da jedna od strana ne želi rješenje ovog problema. Gotovo dva milijuna ljudi žive u zatvoru pod otvorenim nebom. Ja sam u tom zatvoru bio i vidio sam kako to izgleda. Mi kao Europska unija ne možemo mirno sjediti i promatrati da se ovo događa u naše doba. Poseban status koji smo dali Izraelu treba se povući. Izrael je baš poput režima apartheida u Južnoafričkoj republici. Izrael zato treba dovesti za pregovarački stol. 1948. godine Izrael je osnovan. Vidjeli smo da je podjela palestinske države bila napravljena na osnovi da 60% Palestine ostane palestinska država, a 40% da bude izraelska država. Sporazum iz Osla bio je upravo onaj koji je išao zato da se ostvari palestinska država. Jedna jedina zemlja na svijetu sprečava da do toga dođe, a to je Izrael. Kao što rekao ministar vanjskih poslova Francuske nedavno, da moramo nametnuti rješenje u ovoj situaciji, u protivnom tragedija će se nastavljati na tragediju. ISIS je jednostavno tragedija do koje je došlo zbog situacije u Palestini. Mnogo toga što se događa na Bliskom istoku i Srednjem istoku je, ima korijene u situaciji u Palestini. Ali zašto Izrael ne dopusti palestincima koji su u Gazi da se vrate kućama? Pa oni su jednostavno izbačeni sa svoga. To je bilo etničko čišćenje. A istovremeno mi ovome pričamo, ništa nismo spremni o tome učiniti. Moramo prisiliti Izrael da pomogne izgradnju palestinske države. Moramo tražiti da Izrael dopusti palestincima da se vrate svojim kućama u Palestinu. Hvala. A sada riječ ima kolegica Sagorasa. Hvala. Prije svega moram reći da se zaista slažem što, onim što je rekao kolega Hagi Georgiju. On je opisao baš točno ono što se trenutno događa u Gazi. Gospodine Terner, da li mislite da situacija u Palestini u ovom času ovisi o palestinskoj vlastima u Gazi ili u regiji? ili je to jednostavno rezultat okupacije. Vi to niste rekli, ali e, moramo to jasno reći. U Palestini je okupacija, vi tu riječ niste koristili. Izraelska vojska je, predstavlja okupacione snage. Oni se bave čišćenjem i kada je, e, kada je okupacija postoji, onda dolazi do pokreta otpora. Vi možda to zovete teroristima i ekstremistima, ali ja ih zovem pripadnicima pokreta otpora. Oni brane vlastitu čast i čast svoje domovine. Evo, to sam rekla. Postoji jedna stvar koju moramo shvatiti. U cijeloj regiji ne može doći do mira dok od jedan narod bude ugnjetavao drugi. Još jedno pitanje. Do sada e, smo bili svjedocima rušenja. O, rušenja onoga što ste vi napravili, poginule su osobe koje rade za vas, mnoge škole su oštećene, e, oštećene su četvrti gdje žive izbjeglice. Ali ništa se ne čini kako bi se ova nedavna šteta popravila. Jedan promatrač Ujedinjenih naroda nedavno je izjavio da je potrebno zapitati se kamo idu materijali, građanski materijal koji je dao, a tu tu svrhu, i je li on stvarno se koristi za obnovu. Gospodine Terner, zbog čega ovakav pasivni stav u odnosu na Izrael koje vi imate. Vi nikada ne govorite o okupaciji Palestine. Osobno drago mi je da ste vi na terenu. To je nužno i treba se nastaviti. Hvala. Hvala lijepa. Jako puno pitanja je postavljeno. Sada ćemo saslušati vaše odgovore. Hvala lijepa. Možda će mi biti potrebno dosta vremena da odgovorim na e, sva pitanja. Počinjem od kraja. Imate pravo, nisam to rekao, sasvim jasno, Gaza jest pod izraelskom okupacijom. Nekolicina vas govorila je o blokadi i okupaciji i ne bismo li trebali govoriti o stabilnosti. Treba prestati s okupacijom blokade blokada mora prestati. To su preduvjeti za dugoročan mir i stabilnost u regije. Ipak, ono čime se ja bavim je kako da preživimo do kraja godine. Ja želim da se ljudi iz Gaze mogu vratiti ne svojim kućama, nego pod neki krov. Mene brine ono što ću govoriti iz nekoliko sljedećih tjedana ili mjeseci. Ne bude li, e, treba nekakva konkretna akcija sada treba sada djelovati, a naročito to znači da sada trebaju djelovati palestinske vlasti, Izrael, Hamas i međunarodna zajednica. Ne budu li <clears throat> te četiri strane sada nešto poduzele, ponovno ćemo se vratiti nasilju. Razina frustracije i ljutnje među stanovnicima Gaze nikada nije bila tako velika kao sada. Vi znate, vi koji ste bili u Gazi, da stanovnici Gaze su zaista otporni ljudi. Oni su uvijek u cijelo ovo vrijeme ostali vrlo dostojanstveni i puni nade i ostali su tamo. Međutim, od ovog posljednjeg sukoba to se promijenilo. A oni koji rade za Ujedinjene narode, koji su zaista povlašteni jer svakog mjeseca dobiju plaću, oni žele otići. Po prvi put nam traže da djeca odu iz gaze. Mnogi e, su pokušali otići od tamo. Neki su tragično završili nedavno prilikom brodoloma na sredozemlju. Dakle, mora se to ostvariti jer treba djelovati sada, a ne za šest mjeseci. I zaista je nužno da sve strane koje sam nabrojao u tome sudjeluju. Jedna stvar o točnim brojkama. 118 naših objekata je razrušeno u, odnosno oštećeno u posljednjem sukobu, samo jedno u potpunosti a većina objekata bile su škole, dakle samo jedna je bila u potpunosti razrušena. Na jednom mjestu u istočnom Hanunesu Izraelci su razrušili i jedan dio razreda, dakle i jedno krilo škole kroz koje su doslovce prošli tenkovima, ali nije bila razrušena cijela škola. Obnova gaze ovisit će o mnogo toga Financiranje jest jedno od tih elemenata, ali iskreno govoreći sekundarno. Gospodin Šari je bio taj koji je uspio dogovoriti da e, dođe građevinski materijal u gazu kako za e, državne ustanove, tako i za izgradnju privatnih kuća. Taj mehanizam ovisi o mnogim elementima i e, od odobrenja Izraela i e, do toga da palestinci kontroliraju na pograničnim e, prijelazima dolazak tog materijala. To je odlučio Izrael, to je sada nešto što je vrlo bitno provesti do kraja, a tu sada trebaju djelovati palestinske vlasti. puno e, šira perspektiva cjelokupne blokade i mirovnog procesa, te pitanja što može učiniti Europska unija, bilo financiranjem, bilo kao trgovački partner, može li nametnuti sporazum? Ne mislim da itko može nametnuti neki sporazum, o tome se moraju dogovoriti same strane u sukobu. Kažete da je Europa najveći donator palestinskim vlastima i najveći trgovinski partner e, Izraelu. Absurdno je misliti da Europa tu ništa ne može napraviti. Okupacija je grozna za Palestince, ali je grozna i za Izrael. Ne mislim da Izrael može imati dobru budućnost što će okupirati velik broj ljudi. Dakle, rješenje trebaju obje strane. Europa može učiniti više i može više koristiti taj utjecaj. Jedna stvar zašto e, situacija traje jest da Izrael ova situacija ne košta ništa. Koga ona košta? Košta Palestinu i europske porezke obveznike. Prema tome mora se nešto učiniti kako bi se tu situacija promijenila. Postavljeno mi je konkretno pitanje o humanitarnoj pomoći koja dolazi iz arapskih država. Arapski donatori uglavnom vole izdvajati novce za obnovu, za izgradnju. Dakle, većina novca za izgradnju dolazi od arapskih donatora, a vrlo malo sredstava iz arapskih država dolazi za druge projekte, primjerice za obrazovanje. 295 milijuna dolara e, je bilo obećanje koje smo dobili, a moram reći da smo od jednog europskog donatora jednog arapskog donatora dobili E, novca koliko od svih europskih fondova. Dakle, europski donatori izdvaju velika sredstva. Što se novca tiče, bilo bi mi drago da nam ne treba onoliko novaca koje e, trebamo. Bilo bi mi drago da ne moramo po peti puta za redom tražiti da se hitno izdvoje sredstvo u opći fond za Palestinu, ali moramo. Taj novac je zaista ključan. Pomoć koju smo dali više naroštaja palestinaca jeste ključan za palestince. E, mi smo tražili i uspostavili dobro školovanje i na taj način smo odredili standarde za školovanje koji je primjer za sve u regije. Taj novac je dobro potrošen. Mi smo zaista organizacija koja vrlo učinkovito koristi sve vlastite resurse. E, mene ste pitali kada ćemo moći otići od tamo. Bilo bi mi tako drago da ja budem posljednji direktor UNRE u Gazi, jer bi to bio znak da situacija poboljšala, da UNRE više nije potrebna i to bi bio dan za slavlje. Zaista to želim, ali bojim se da taj dan neće tako skoro doći. Bilo je namjernih pokušaja da se e, pogode naše ustanove. U posljednjem e, sukobu e, u tri navrata, tri naša objekta su bila namjera da se koriste za zloborabu i to su učinili aktivisti. Mi smo to objavili, nismo htjeli da se naša postrojenja zloporabe. Moram reći da u tri škole su e, poginula raseljena lica, uključujući i neke od naših osoblja. Mi smo uvijek tražili da se provede istraga. I pitanje je je li Izrael pokazao proporcionalnost, dovoljan oprez i lučenje prilikom korištenja e, sile da se bi se sve učinilo kako bi se zaštitili civili. Dakle, da je bilo vojne opasnosti, a u Bethanunu to nije bilo dokazano, je li kada je netko ispalio 80 do 100 metara daleko od naše škole raketu. Trebalo je zaštititi civile u našoj školi. U Džibaliju 3. srpnja je li se radilo o baraži artiljerijske e, vatre i je li odgovor bio proporcionalan situaciji ili su te civili. Isto tako incident sa dronom kada je raketa pogodila jedno od naših skloništa u kojem se bilo sklonilo 3000 ljudi. Dakle, oko svih tih incidenata želimo odgovor da li je se radilo o e, razmjernom odgovoru na situaciju i je li se dovoljno uzelo obzir zaštita civila. Još jednom, želimo se usmjeriti na stabilnost. To je sada prioritet. Iluzija je misliti da će sve biti mirno ako se ništa ne pokreće. Situacije prilog sukoba 2014. godine više ne postoje. Mnogo se toga promijenio. Ne bude li se vrlo brzo ukazale neke promjene opipljive promjene vezane za reforme, za državnu upravu, za ponovnu izgradnju, da dođe građevinski materijal. U tom slučaju će jedino biti mir i mnogo će se toga dogoditi, a u protivnom će mnogo ljudi otići iz Izraela i bit će ponovni sukob ali sada je situacija takva da ne smije na čelu svega biti međunarodna zajednica koja će sve provoditi i predvoditi. Gaza je, vlasti iz Gaze moraju se organizirati, odlučiti što žele i onda doći k nama, zatražiti pomoć i mi ćemo im tu pomoć dati. Hvala lijepa, gospodine Tarne. Hvala vam što ste došli e, na sastanak odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Znate da mi cijenimo rad njih naroda i stvarno vam hvala na svemu što radite. Hvala. Sada kratka stanka od pet minuta, nakon toga sljedeći dio sastanka.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 so I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. E, poštovane kolegice i kolege, molim vas da svi zauzmete svoja mjesta, uključujući i one koji stoje od zada. Imamo puno toga za odraditi, a počinjemo sa malim kašnjenjem, iako je to moja greška i ja se ispričavam zbog toga. Poštovane kolegice i kolege, ja sam e, Linda Mekaven, e, nova e, predsjednica odbora za odbor za razvoj i ovdje sam zajedno sa gospodinom Kuso koji je potpredsjednik odbora za vanjske poslove, a gospođa Valenciano predsjedava pod odborom za ljudska prava. Ovo gdje održavamo zajednički sastanak naših odbora i to na temu e, predstavljanja kandidata za nagradu Saharov za 2014. godinu. Ovaj sam e, početak e, procedure što se tiče izbora laureata za Saharovljevu nagradu. Naši odbori glasovat će o kandidatima za dva tjedna u utorak 7. listopada. Proslijedit ćemo uži izbor e, troje kandidata konferenciji predsjednika, a oni će donijeti odluku o laureatu u četvrtak 16. listopada u Briselu. Poštovane kolegice i kolege, Saharovljeva nagrada možda je najistaknutiji aspekt rada i aktivnosti našeg parlamenta u smjeru promicanja ljudskih prava diljem svijeta, ali svakako ne jedini. Zahvaljujući ovom parlamentu, Europska unija zadržala je zaseban specifični instrument za demokraciju i ljudska prava. Tijekom godina pomno pratimo taj instrument e, i pružamo potporu Europskoj službi za vanjsko djelovanje i komisiji, tražeći da rade više i bolje. E, uzimamo u obzir pitanje ljudskih prava kada razmatramo e, sporazume o suradnji koje potpisuje Europska unija s trećim zemljama, a u nekim slučajevima e, smo uveli i mehanizme za praćenje kako bismo osigurali poštivanje ljudskih prava i inzistiramo da to uvijek bude sastavni dio naših sporazuma. E, poštovane kolegice i kolege, opseg našeg opredjeljenja e, dolazi do izražaja u širokom e, rasponu kandidata koje razmatramo. Dolazi iz brojnih zemalja širom svijeta. Iz, sa Bliskog istoka, sjeverne, središnje Afrike, istočne Europe, Kavkaza. I to govori o strateškom aspektu što se tiče našeg djelovanja e, u smislu zaštite prava i e, slobode misli. Svi smo mi svjesni toga i znamo da svi ovi koji su predloženi zaslužuju našu potporu zbog svog zalaganja za zaštitu ljudskih prava. Prije nego što otvorim raspravu, i e, dam kolegama priliku da predstave kandidate. Dopustite da vas podsjetim na proceduru. 18. E, rujna bio je rok za podnošenje prijedloga. E, primili smo sedam prihvatljivih nominacija. E, kratki opis potencijalnih kandidata možete pronaći u svojoj dokumentaciji. E, mi ćemo sada zamoliti od e, kolega koji su predložili kandidate da ih predstave i to ćemo učiniti abecednim redom tako da ćemo svakom e, zastupniku koji je e, predložio kandidata e, dati negdje do 10 minuta na raspolaganje kako bi predstavili svoje kandidate. Znači imamo ukupno 70 minuta za 7 kandidata i na početku ćemo govoriti o kandidatu Mahmud Al-Asali i Luis Rafael Sako kojeg su predložili predložio klub ECR i Ana Zaborska i 66 drugih zastupnika. E, kolege iz ECR-a će predstaviti svoju e, nominaciju. E, gospodin Demes Maker će govoriti prvi. Imate pet minuta, a nakon toga gospođa Zaborska. Izvolite. Hvala lijepa. Da, e, ja ću govoriti o ovoj nominaciji. Riječ je o zajedničkoj nominaciji u suradnji sa drugim zastupnicima iz drugih klubova. A e, gospođa Zaborska e, će govoriti nakon mene. Poštovane kolegice i kolege, Francisco de Goya je e, davno rekao da e, građanski rat može dovesti do stvaranja čudovišta. Danas imamo tu situaciju u Siriji i Iraku. Mi smo raspravljali o ovom problemu na odboru za vanjske poslove i govorili smo o tome do čega može e, dovesti e, pretjerivanje u religiji, vjerski progon koji dovodi do masakara. Ono što se događa u Iraku i Siriji podsjeća nas na najmračnije razdoblje u ljudskoj povijesti. U nekim dijelovima svijeta postoje oni koji traže i bore se za slobodu vjeroispovijesti i poštivanje ljudskih prava. To zahtjeva e, veliku hrabrost e, i zahtjeva da zaboravite svoj vlastiti nagon za održanjem. E, to su ljudi o kojima trebamo voditi računa. Ovdje imamo dvoje hrabrih ljudi, patrijarh Luis Rafael Sako i profesora Mahmuda Al-Asalija. Luis Rafael Sako je patrijarh Kaldejske katoličke crkve u Babilonu i e, predstavlja e, kršćane u tom području. Pokazao je veliku hrabrost i uvijek je nastojao pomoći onima koji su progonjeni i prisiljeni bježati. Nije htio šutjeti o događajima u Mosulu. Mahmud al-Asali bio je suočen sa dilemom e, ostati na životu ili sačuvati svoju vjeru i on se odlučio dati život e, i ne odustati od svoje borbe za mosulske kršćane. E, Isilski militanti su ga ubili 20. srpnja 2014. Radikalizam je nešto što prijeti Europskoj uniji izvana, a i iznutra. To je nešto što nam je teško pojmiti. Međutim, ovaj fanatizam i postojanje takozvane e, države koja se preklapa sa religijom prisiljava ljude da odlaze i postoje osim toga stotine onih koji odlaze iz Brisela, Antwerpena i drugih zapadnih gradova. Možemo ih e, vidjeti na internetu i e, njihov napad na židovsku zajednicu u Briselu je nešto e, gdje možemo vidjeti za koje su strahote sposobni. E, ovdje je potrebno osigurati jedinstven pristup e, kako bismo zaštitili vrijednosti kao što je tolerancija, razumijevanje. Suživot. E, to su područja u kojima su Luis, Rafael Sako i Mahmud Alasali pokazali hrabrost. E, Saharovljeva nagrada za slobodu misli namijenjena je izvanrednim e, osobama, a ovo su izvanredne osobe koje djeluju u izvanrednim okolnostima i suočene su sa iznimnim zlom. A mi stoga moramo pružiti potporu takvim ljudima zato što se zalažu za prave vrijednosti sloboda vjeroispovijesti, poštivanje ljudskih prava, ljudskog života. To su vrijednosti koje moramo braniti, jer ako želite se boriti protiv čudovišta, ne možete to činiti samo oružjem. Potrebna je e, moralna snaga. Moramo ostati budni kako bismo uspjeli u ovoj borbi i nadam se E, da e, kandidiranjem ove dvije osobe e, možemo ostvariti korak dalje na ovom putu. Hvala. Gospođo Zaborska, izvolite. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, nedvojbeno je ono što se danas biva u Iraku genocid. E, to je zemlja sa slabom centralnom vlasti podijeljena na tri dijela, sunite, šite i kurde. E, tamo postoje i kršćanske zajednice koje su u tom području bile duže od drugih skupina. E, ti kršćani prisiljeni su napustiti svoje domove i otići. Kad to ne bi učinili, bili bi izloženi nasilju, bile bi žrtve ropstva, E, nasilja i progona takozvane islamske države. E, to znamo jer smo e, to mogli vidjeti vlastitim očima. Moramo braniti ljudska prava jer ona na njima počiva sve ono za što stoji čovječanstvo. Mi ne možemo E, sada pokazati samo suosjećanje. E, to nije dovoljno. E, moramo djelovati jer ako ne budemo djelovali čovječanstvo neće opstati. Tijekom nedavne posjete Ženevi, patrijarh Sako govorio je o tome što je potrebno kako bi se očuvala čovječnost i ljudsko dostojanstvo u Iraku. Kao prvo, E, i nadalje se mora pružati humanitarna pomoć, e, skloništa, hrana, voda, lijekovi, odjeća za izbjeglice e, kako bi mogli preživjeti i dočekati trenutak kada će se moći vratiti u svoje domove, u svoja sela. Međutim, povrh toga potrebno je iznaći političko rješenje kako bi se oslobodila ta područja. Potrebna je međunarodna koalicija sa UN-ovim mandatom kako bi se zaštitile tisuće ljudi koji su bespomoćni u tom području, a to je preduvjet e, kako bi se e, ti ljudi mogli sigurno vratiti e, svojim kućama. Osim toga, kada je govorio o zračnim napadima, Patrijarh Sako je rekao da zaštita ljudskih prava. Zaštita svakog e, građanina jedini je način da se zajamči mirni suživot. To je iznad e, svega. E, jer rat donosi samo bijedu i patnju. Što se tiče Europskog parlamenta, on ne može naložiti vojnim snagama da odu u to područje. Međutim, postoje rezolucije i putem naših rezolucija možemo pokazati put. Dodjelom Saharovljeve nagrade onima koji se bore za prava kršćana u Iraku, onima koji se bore za slobodu izražavanja na taj ćemo način pokazati e, da nam je stalo do tih ljudi naš prijedlog uključuje kršćanskog kandidata i muslimanskog kandidata. Mi smatramo da jedino međusobno povjerenje može dovesti do trajnog mira. Primjer koji je pokazao patrijarh Sako i profesor Al-Asali Njihov primjer nam pomaže da obnovimo nadu i vjeru u srcima tisuća kršćana. Čak i u najmračnijim trenucima povijesti oni će znati da čovječanstvo može biti snažnije i sve to prevladati. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su podržali ovaj prijedlog. Prikupili smo skoro 80 e, potpisa, to je dvostruko više nego što je potrebno. Međutim, zbog nekih e, tehničkih pojedinosti u konačnici je priznato samo 66 potpisa. Poštovane dame i gospodo, drage kolege, pozivam vas e, da pružite nadu i vjeru ljudima u Iraku kako bi ponovno vjerovali u čovječnost. Pozivam vas da pokažete da se sloboda ne može uskratiti niti zanijekati. I molim vas da mislite na kršćane u Iraku i podržite prijedlog za e, dodjelu Saharovljeve nagrade e, Luisu Rafaelu Saku i postmortem Mahmudu Al-Asaliju. Hvala. E, zahvaljujem na tome što niste prekoračili vrijeme. Prelazimo na drugog kandidata. Muad Belguate, Ala Jakubi i Ala Abdel Fata. Europska ujedinjena ljevica, Nordijska zelena ljevica ih je predložila. A gospođa Marie-Christine Veržija e, će predstaviti kandidate. Ne mogu vas vidjeti iza kamere. Ovdje sam. Hvala lijepa. E, dajem vam riječ na deset minuta. Hvala lijepa. E, do arapskog je proljeća došlo nakon što je ubijen jedan mladić e, i e, bili smo svjedoci događaja koji su nakon toga uslijedili E, nema nikakve potrebe zasebno govoriti o e, Siriji i Libiji, međutim postoje neka područja koja su e, zaboravljena. Muad Belguate, Ala Jakubi i Ala Abdel Fata su simboli mladosti i ljudi koji su vjerovali u bolju budućnost i demokraciju. Oni su vjerovali da će im biti bolje ako postoji sloboda izražavanja. Svi su bili žrtve kaznenog progona u svojoj zemlji. Različitog su porijekla, međutim, e, oni dolaze iz zemalja koje imaju različite odnose sa Europskom unijom, Maroko, Tunis, Egipat. Muad Belgoat eh, ima 26 godina, eh, rođen u glavnom gradu gdje je i odrastao, bio je eh, član i sudjelovao je u pokretu 20. veljače, osuđen na zatvorsku kaznu tri puta tijekom manje od tri godine. i on se borio protiv e, e, policijskog progona. Svi oni koji znaju kakva je situacija u Maroku znaju o čemu govorim. Ima li netko pravo iznositi vlastito mišljenje ako je u zemlji za koju smatra da treba služiti kao primjer? Može li se kritizirati kralj došao je, upravo je e, pušten iz zatvora i stalno govori o tome kako je nevin. Hala Jakubi, mladi je Nižanin, sta 26 godina i on je raper i on je sudjelovao u Narodnom ustanku 2014. godine. Policija je nad njim izvršila nasilje zato što je pjevao pjesme u kojima je govorio o tome što krivo radi policija. I eh, više je puta bio osuđivan, osuđivan zbog sadržaja pjesama. Alok Abdel Fahad, mladi je egipćanin, eh, on im vodi blog i on je završio u zatvoru gdje je bio nekoliko puta zato što se usudio demonstrirati eh, tražeći slobode u Egiptu. A e, uhapšen je zbog toga što je sudjelovao u jednom prosvjedu koji je bio zabranjen u Egiptu. A znamo kakva je sadašnja situacija u Egiptu. Evo, svi su to mladi ljudi simboli mladosti koje smatraju da je sloboda pozitivna. Njihova je krivnja u tome što su izrazili svoje mišljenje i nisu se bojali iskazati ga. Ne bojati se je ono što smo vidjeli 2014. godine u svim ovim pokretima. Ako budemo izabrali njih za nagradu Saharov, vidjet ćemo da se Europski parlament zalaže za to da se cijene ljudske slobode. Tu će Europski parlament pokazati kako poštuje temeljna prava i slobodu izražavanja. Mislim da nagrada Saharov mora poslužiti kako bi se zaštitili muškarci i žene od prijetnjama koje su pred njima. Mladim ljudima starim od 26 do 33 godine bi, ako bismo, oni, ako bismo njima dali nagradu, imali nadu. Jer u ovom svijetu bi se dao nada za i nadahnuće za slobodu. Ono što se javilo u europskom proljeću.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 Hvala lijepa. Sljedeća nominacija je od strane EPP-a. Riječ ima gospodin Ponga na 10 minuta. Hvala lijepa. Hvala. Nažalost, Filip Šuven nije e, danas poslije podne s nama jer je bolestan i on me zamolio da predstavim zajedničku kandidaturu četiri organizacije koje on e, želi vidjeti kao one koje će se imenovati. To su četiri kršćanske organizacije e, koje reagiraju i sensibiliziraju kako organizacije, tako i vlade, ali daju također pomoć raseljenim osobama i ranjivim osobama. Dodijelite im nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Parlament bi na taj način pokazao e, da se brine za manjine i one koji su e, žrtve barbarstva islamske države. Braniti kršćane orijenta zaista je dužnost Europe, zato što imamo iste civilizacijske korijene i iste vrijednosti. Ovdje se ne radi o pitanju vjere, već o filozofskom i moralnom pitanju. Ne smijemo zaboraviti da je upravo Europa ta koja je posvetila mm, slobodu mišljenja, slobodu da čovjek vjeruje ili da ne vjeruje. Braneći kršćane orijenta i dodjeljujući im nagradu Saharov, branit ćemo i naše vrijednosti i našu vjeru u ljudska prava. Evo ukratko što su napravile te četiri organizacije. Prije svega koordinacija e, kršćani orijenta u opasnosti kredo stvorena 2013. godine nakon što su fanatični islamisti razrušili i zapalili neke kopske crkve u Egiptu. Organizacija Credo sastavljena je od nekoliko različitih organizacija u Francuskoj. Credo želi osvijestiti kako javno mnjenje, tako i francuske kao i međunarodne čelnike o opasnostima za kršćane s orijenta. S obzirom na sve ovo što se događa s kršćanima u Iraku, Kredo je uložio žalbu, odnosno tužbu pred Međunarodnim kaznenim sudom. Zajedno s rektorom Velike džamije u Parizu i predsjednikom organizacija islamske vjeroispovesti u Francuskoj lansiran je apel. Traži se da svi čelnici francuskih džamija govore protiv islamske države. otvorena vrata. Radi se o međunarodnoj nevladinoj organizaciji kršćanskoj protestantskog usmjerenja koja želi zaštititi kršćanske manjine. Ona djeluje u 53 zemlje putem 23 ureda u cijelom svijetu. Cilj organizacije otvorenih vrata je boriti se protiv progona crkava. Cilj nije da se bore protiv određenog režima, sustava mišljenja ili neke vjeroje ispovijesti, već da se zalažu protiv progona različitih crkava. Kada je počeo rad u Iraku, ta nevladina organizacija pokušala je pružiti pomoć raseljenim osobama i lokalnom stanovništvu. Surađuje s kaldejskim, asirskim, armenskim, pravoslavnim i katoličkim crkvama kao i s protestantskim crkvama. Te su crkve mjesta podjele pomoći svima onima koji je zatraže. Trenutno se 9000 obitelji na taj način pomaže. Započeli su e, pomagati onima koji su u kurdsko područje došli nakon prvog rata u zaljevu. Zahvaljujući svom sustavu u sadašnjoj situaciji ova je organizacija brzo uspostavila mrežu pomoći ljudima kojima su bile potrebne osnovne potrepštine. Sljedeća organizacija želi štititi sve kršćane, dakle organizacija AED, ona djeluje u 140 zemalja, a nekoliko posljednjih godina e, uveliko se brine zbog situacije na Srednjem istoku. U Siriji pomaže katoličkoj crkvi da se da provodi humanitarne akcije. Brine se za kršćanske crkve, ali ne samo za kršćanske crkve. Više od 1,5 milijuna eura izdvojeno za tu pomoć. A u Irak je iz podmah su poslali 200 milijuna eura kako bi pomogli onima koji su bježali iz Mosula i te regije. I još posljednja e, organizacija Oeuvre de l'Orient stvorena 1865. koja pod zaštitom pariškom biskupa pomaže, to je dobrotvorna crna udruga koja dakle pomaže kršćanima u Orijentu i to u 23 zemlje. Zahvaljujući donatorima Lorian je od početka sukoba u Sirija podijelio više od 4 milijuna eura. Pomaže svećenicima e, od 1860. godine. Sada se prioritetno usmjerava na bolesne i na djecu koje su se sklonili na sjeveru zemlje. Pomažu im po pitanjima e, lijekova, hrane i drugih vidova zaštite. Hvala vam, gospodine Ponga. Hvala lijepa. A sada će četvrtu kandidaturu a to je Euromajdan i kao njegovi predstavnici Mustafa Naem, Ruslana Ližičko, Jelizaveta Šepitilnikova i Tatjana Kornovol. Nominirano ih je gospodin Jacek Sajrus Volski i još 52 zastupnika. E, koliko sam ja shvatila, sada ćemo vidjeti video film o njima. Dakle, najprije ćemo vidjeti video, a onda ću riječ dati četvorici naših kolega koji će svaki po dvije i pol minute predstavniti e, nominirane. Ne znam da li je tehnika spremna za video. I Ukrainian, the native of Kiev, and now on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 Uh, Kao što sam rekla, sada ćemo imati četiri govornika, svako od njih će govoriti dvije i pol minute. Najprije riječ dajem gospodinu Jaceku Sarosvolski. Imamo uh, problem sa prijevodom, sa francuskom kabinom koja nije u stanju čuti španjolski, koliko sam ja shvatila. Molimo tehničare da otklone taj kvar. U redu, nadam se da će to biti riješeno. Molim vas javite nam ako ne bude riješeno. A sada riječ dajem gospodinu Sajeru na dvije i pol minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja i kolege iz raznih klubova zastupnika predlažemo da se nagradi nagradom Saharov Euromajdan e, pokret e, koji se bore za poštivanje slobode, e, ljudskih prava i demokracije. Trebamo ih nagraditi radi njihove E, hrabrosti da e, se suprotstave brutalnom režimu u Ukrajini. Bili su spremni platiti za to najveću cijenu, a to je svoj, e, dati život. Euromajdan je zapravo nastavak onoga što je nasljedstvo Saharova. On se borio za ljudska prava u Sovjetskom savezu. imena kao što je Džamilev koji su se jučer borili na trgu Majdan u Kijovu. Saharov je e, e, e, u mnogo čemu bio upravo prethodnica Majdana. Euromajdan je zapravo dio testamenta nasljeđa Saharova poruka koju mi Europski parlament želimo Europi i svijetu e, s nagradom Saharov e, to bi bio naš doprinos njihovoj borbi po prvi put u povijesti u tim razmjerima E, ljudi viju europsku zastavu boreći se za naše, naš sustav vrijednosti. To bi bio podsjetnik europskim građanima i nama koliko je vrijedna sloboda i demokracija i da se mora braniti čak i ako se za to mora platiti najveća cijena. Nagrada Saharov je simbol multikulturalne, multinacionalnog pokreta koji se bori za demokraciju E, nagrada Saharov Euromajdanu e, bila bi velika podrška svima onima koji se danas bore u toj usamljenoj borbi za demokraciju i slobodu. Da je Andrej Saharov danas ovdje, on bi podržao ovu nominaciju. Dati nagradu Saharov Euro Majdanu E, bila bi e, počast i e, projektu samog Sahara, odnosno onoga čemu je on posvetio život. Hvala lijepa, a sada gospodin Petras Auštrevičius na dvije pol minuta. Hvala. 2014. događaj u Ukrajini privlače pažnju svijeta na sebe. Euromajdan je izvestan primjer jednog popularnog eh, narodnog pokreta koji se bori protiv eh, jednog eh, tiranskog režima. Ukrajinci koji su izašli na ulice i ujedinjeni se bore za europske vrijednosti i demokratsku slobodu. Nominacija Euromajdana koju predstavlja skupina četiri, od četiri neustrašive osobe, a svi su oni ne svakodnevno stali na barikadama na trgu u Kijevu i također e, sudjeluju u raznim aktivnostima e, a to su Mustafa Najem, Ruslana Ližičko, Jelizaveta Šepetilnikova i Tatjana Kornovol, Černevol. Svi oni e, i Euromajdan koji je ujedinio sve, e, sve njih zaslužuju nagradu Saharov. Izvoli, e, e, hvala lijepa. Hvala lijepa, a sada gospodin Viktor Bostinaru na dvije i pol minute. On izgleda nije ovdje. U redu onda Rebecca Harms na dvije i pol minute. Hvala lijepa. E, kada sam e, upoznala ova četiri predložena četiri nominirana e, kandidata upoznala prošlog studenog pokret na Euromajdanu za mene je bio pojam jednog e, nenasilnog pokreta koji se bori za građanske slobode e, na najljepši način. Nikad neću zaboraviti kako su umjetnici e, pomoću glazbe, kazališta i filma pokušali pjesmom ukloniti Janukovićev e, režim. E, te pjesme e, je htio prisiliti Janukovićev režim na koljena i time i zapravo su oni iznijeli na svjetlo dana koliko je nasilan taj režim. Tatjana Kornovol je gotovo E, pretučena e, na smrt jedva je izvukla, e, jedva je preživjela. Jedva je to preživjela. Ono što je po mom mišljenju također važan argument je da je je njihova borba za sporazum o pridruživanju do duše okrunjena pobjeda. Mi danas taj sporazum imamo pred sobom, ali istovremeno na istoku e, našeg kontinenta i u Rusiji se donosi odluka e, da se protiv tog sporazuma čak i vodi rat E, ta hrabrost da se najprije suprotstavi Janukoviću, a zatim i protiv agresije Rusije, da se e, brane e, evropske ideje, smatram da zavrijeđuje nagradu Saharov za ova četiri, ove četiri osobe i sve druge koji su na Euromajdanu u Kijevu. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Sada nastavljamo, prelazimo na petu kandidaturu a to je Ajan Hirzi Ali koju je nominirala, e, nominirao klub zastupnika FDD. E, riječ ima Jim Carver. Hvala lijepa. Ajan Hirzi Ali je Somalika, e, rođena 1960. zatražila je azil i mnogo je toga doživjela tijekom godina E, dobila je nizozemsko i e, američko državljanstvo e, ona se, ona se bori protiv genitalnog sakaćenja spolnog sakaćenja žena zalaže se za žene u društvima u kojima je to još uvijek praksa živjela i radila u Saudijskoj Arabiji također Keniji, onda je zatražila azil u Nizozemskoj, bila je i zastupnica u Nizozemskom e, parlamentu, bila je u Nizozemskoj vrlo poznata kao kritički glas e, surađivala je sa e, gospodinom Van Hohom koji je 2004. ubijen. 2004. je ju je Time, eh, časopis Time proglasio za jednu od najvažnijih osoba na svijetu. Eh, ona je već dobila mnoge nagrade za svoje zalaganje, na primjer i od eh, i u Švedskoj. Poteškoće, međutim, za nju u Nizozemskoj postale su toliko velike da je prešla u Ujedinjeno kraljevstvo zapravo prešla je u SAD i tamo je osnovala jednu zakladu u kojoj još uvijek radi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Peti kandidat je zapravo šesti kandidat je Denis Mukwege koga je nominirala, kojeg su nominirala je klubovi zastupnika SID i ALDE kao i Barbara Lochbiller. E, riječ ima gospođa Elena Valenciano na pet minuta, a potom Luis Mitchell na pet minuta. Hvala lijepa, meni je velika čast što na ovoj zajedničkom sastanku mogu predstaviti kandidaturu Denisa Mukvegea neću e, se pokušati natjecati s drugim kandidaturama jer to je zapravo nemoguće. Svi kandidati zaslužuju nagradu. Zato ću samo pokušati reći nešto o osobi Denika Mukwegea. On je ginekolog iz Demokratske republike Konga. E, ima 49 godina. Već 35 godina radi u regiji Kivu. To je jedna od regija koje su najviše pogođene e, nasiljem u e, on radi u bolnici e, u toj regiji već nekoliko godina i e, pomaže ženama koje su žrtve silovanja. Veliki je broj žena kojima je pomogao on i njegov tim postali su zapravo referentna točka za cijeli svijet kad je riječ o zaštiti spolnih organa žena koji su e, e, ranjeni ovim, e, ovim brutalnošćima. On svakodnevno ima više od deset zahvata i svakodnevno doživljava Eh, odnosno suočenje sa najgorim slikama onoga šta je eh, čovjek u stanju učiniti. Eh, te žene nisu u stanju dalje živjeti s takvim ozljedama, druge su pak zaražene AIDS-om i potom ih njihova zajednica i njihova obitelj u kojoj odbiju, oni se ne mogu vratiti u svoju obitelj, svoju zajednicu, tamo su stigmatizirane i e, padaju ruke djece, vojnika, hrabrost, da bi dokazali svoju hrabrost e, su prisiljeni odrezati grudi vlastitoj majci. To je zapravo nezamisliva brutalnost e, i pokazuje da smo daleko od učinkovite borbe protiv nasilja, protiv žena. E, danas je opasnije biti žena nego biti vojnik. To nisu moje riječi, to su riječi jednog e, predstavnika Ujedinjenih naroda u Istočnom Kongu. E, regije koje su trenutno ugrožene od strane islamske države, tamo su žene i djeca upravo najčešće izloženi naselju i žrtve su e, nasilja. doktor Mukwege je e, jedan e, veliki primjer borbe protiv toga i on daje nadu on svoje znanje predaje dalje i bori se za ponovno uključenje u ponovnu socijalizaciju tih žena koje su žrtve nasilja u njegovoj zemlji, odnosno u njegovoj kući on je napadnut. Njegove kćeri su otete i on se sad mora e, on mora sada biti štićen u bolnici gdje radi jer e, ga njegova vlastita vlada ne podržava. E, dakle, ja mogu navesti više od jednog razloga zašto on e, zaslužuje ovu nagradu. Zapravo, postoje tisuće razlika. Ima toliko ljudi koji se bore protiv seksualnog nasilja i općenito nasilja u mnogim konfliktnim područjima na svijetu. Doktor Mukwege E, njemu je potreban glas Europskog parlamenta kako bi se e, skrenula pozornost svijeta na e, potrebu da se zaštite te žene i na činjenicu da su sada bespomoćne i nezaštećene o tom konfliktu u Kongu se u svijetu šuti o njemu e, se ne govori na našim e, televizijskim ekranima moramo ponovo pogledati na Afriku taj zaboravljeni kontinent i doista je vrijeme da e, Saharov nagrada ponovo bude dodijeljena nekome iz Afrike jer već dugo nije radi se o zaštiti ljudskog dostojanstva hvala lijepa Hvala lijepa. Zadoluje Mišel, ista nominacija. Hvala. Ja ne mogu više dodati mnogo toga na ono što je rekla kolegica kako bi branila kandidaturu doktora Mubekea. Kao što je pisala Margarit Jursenar, čitiram, misterija svijeta neprocijenjiva je i ona svijetli nad svijetom koji se izgubio. Kraj citata. Gospodin Mugebe primjer je upravo nekoga kojega je osvijetlilo svjetlo u svijetu koji se izgubio. On je dobio mnoge nagrade, mm, alternativnu Nobelovu nagradu, e, nagradu kralja Boduena, i isto tako nagrade Olaf Palme. Doktor Denis Mugebe je kirurg, ginekolog, jedan od utemeljitelja bolnice Pangi u Bukavu. I on je zaista čovjek eh, koji je eh, izuzetan. On liječi tijela mladih žena koje su bile teško ozlijeđene. On stalno govori o tome kako je njegova vlada slaba, kako je njegova država slaba, njezina vojska slaba i kako postoji nužda da se nešto učini kako bi tim strahotama se stalo na kraj. Međunarodna zajednica nije shvatila koliko je zapravo teška situacija u planinama na istoku Konga. To je genocid koji nitko ne imenuje. Više od 6 milijuna mrtvih u 20 godina. 500 tisuća žena je silovana i nema perspektive trajnog rješenja. Taj čovjek sluša one koji su teško propatili čini nešto za žene koje su žrtve silovanja, koje su odbacili muževi i obitelji. On zapravo vodi političku borbu u ime ljudskih prava, prava žena. A nasilje nad ženama jedan su aspekt nasilja protiv čovječnosti. Radi se o ratnom zločinu. S obzirom na broj tih dijela, s obzirom na njihovu rasprostranjenost, radi se o nečemu što se uveliko osjetilo u toj zemlji. Ne radi se tu o nekom kulturnom fenomenu, već jednostavno o nečemu što se pojavilo u ratu kao jedno od oružje rata. Na taj način se uvodi cijeli jedan narod u spiralu naselja i na taj način se uništava cijelo jedno društvo i jedan narod. Denji Kvege e, podsjeća nas da svi mi pripadamo istoj povijesti, istoj kulturi. ja duboko poštujem rad njega kao čovjeka, kao kirurga, kao čovjeka koji se angažirao u politici. A njemu dodijeliti nagradu Saharov znat mu na taj način ukazati da pomažemo svim ljudima da žive dostojanstveno. Hvala. Sedmi i posljednji kandidat Leila Junus nominira je zeleni europska zelena e, ljevica e, ko ovdje imamo dva govornika koji će govoriti o Leili Junus a gospođa Lunaček iz Alde najprije imate pet minuta hvala e, dragi kolege jedna od dodanih vrijednosti nagrade Saharov je stati zaštitu tako što će se nekoga učiniti vidljivim. I isto tako da se nagrade onoga gdje tko dolazi iz mjesta gdje se ne vide toliko kršenja ljudskih prava. Leila Yunus iz Azerbeđana na čelu je pokreta za zaštitu ljudskih prava u svojoj zemlji. Prije nekoliko godina susrela sam se s njima, to je vrlo hrabra žena koja je vodila toliko bitaka u svojoj zemlji. Radi se o ženi koja je prva otvorila centar za zaštitu žena jedno prihvatilište. Bavila se zaštitom političkih zatvorenika, a sada je i sama postala politički zatvorenik. Borila se za prava žena, a isto tako pokušavala je iznaći mirno rješenje za sukob u Gornjem Karabahu. Zato je sada režim tvrdi da je ona neprijatelj naroda. 30. srpnja ove godine ona i njezin suprug uhapšeni su dan nakon što su uputili pa, pismo predsjedniku Azerbejdžana, naslovili ga Čega se bojite, gospodine predsjedniče? Ona je, dakle, od tada u zatvoru, ne može ni sa kim komunicirati nalazi se u teškoj situaciji u zatvoru. Drugi zatvorenici nekoliko su puta napadali. Nema kontakta s obitelji, nema kontakta s odvjetnicima. Zdravlje joj je stradalo. Mislim da je ona idealan kandidat za nagradnu Saharov. Njoj je potrebna zaštita i to sada. Andrej Saharov bio je svojevrstan David koji se borio protiv sovjetskog Golijata bio je usamljen izolirani junak koji se drznuo govoriti i boriti protiv državnog sustava. Leila Yunus suvremeni je Saharov. U današnjem Azerbeđanu ona je sama. Da, postoje i drugi ljudi koji su zatvoreni, Rasu Farov, iz eh, kluba eh, za ljudska prava prije pjesme Eurovizije. On je pokušao organizirati prosvjede vezane za ljudsku pravo. Isto tako osoba u Azerbeđanu koja je odvjetnica koja je branila više od 200 e, u više od 200 predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava. Ali nitko ne govori o njima. Oni nisu osobe o kojima se piše u svjetskim medijima. Zato mi mislimo da je Leila Yunus dobar kandidat da dobije nagradu Saharov. Mislimo da ta nagrada treba ići onima koji nisu na naslovnicama i da se mora koristiti kako bi se osvijetlilo one koje žive u mračnim kucima ove planete. Azerbejdžan je zemlja bogata naftom i plinom. Mi trebamo naftu i plin iz Azerbejdžana. A ovo je, odnosi sa Azerbejdžanom također predstavljaju i za nas izazov da tamo zaštitimo ljudska prava. Leila Yunus pravi je simbol za borce za ljudska prava u Azerbejdžanu. Molim kolege da budu smijoni i da na mjesto koje nije tako daleko u našem susjedstvu uputimo zrak svjetla. Trebamo dakle dodijeliti smijano i hrabro tu nagradu nekome tko je u neposrednom susjedstvu Europe. Hvala. Hvala. Sada riječ dajem gospođi Šake. Hvala, predsjedniče. Da, i ja ću dodati par riječi o vrlo hrabroj ženi o Leili Yunus. Ona je ravnateljica Instituta za mir u i ljudska prava u Azerbejdžanu. Ona je i mnogo više od toga. Ona je branila godinama ljudska prava, borila se protiv trgovine ljudima, borila se za mnogo toga, borila se za prava manjina osnovala je prvo prihvatilište za žrtve nasilja u Azerbeđanu A, jer e, vlada zloporabi e, argumente za nacionalnu sigurnost e, kako bi se ponašala represivno. Ona je dakle uhapšena početkom kolovoza i nju se optužilo za mnoge stvari, od toga da nije platila porez do toga da je državni neprijatelj. Suprug ju je posjećivao u zatvoru i nosio je hranu koja je bila potrebna budući da gospođa Junus ima dijabetes. I njega su tada uhapsili. Situacija u Azerbejdžanu se pogoršala. Traje već dugo, ali pritisak se povećao ovog ljeta i e, mnogi su e, završili u zatvoru, uključujući Rusal Safarov koji je e, na čelu Centra za borbu za ljudska prava. I oni su sada, dakle i oni sada u zatvoru. Ironija jest ta da trenutno Vijećem Europe predsjedava upravo Azerbejdžan. A situacija u toj zemlji je takva da se branitelji ljudskih prava e, trpaju u zatvore. Nacionalna sigurnost ne bi smjela biti lažna izlika iz koje se mnogi stavljaju u zatvor. Vijeće Europe i Venecijanska komisija mnogim su i mnogobrojnim navratima tražili od Azerbejdžana da prestanu se okomljavati na nevladine organizacije. Međutim, e, svi ti savjeti su ignorirani i zbog tog problema mnogobrojni pojedinci plaćaju veliku cijenu. Leila Yunus simbol je mnogih koje trpe u tišini. Ono što je dobro jest da ako njoj damo ljudska prava, e, e, ako mi njoj damo nagradu Saharov za zaštitu ljudskih prava, da mi u Europskom parlamentu možemo zaista nešto učiniti. Drage kolege, ne znam kako vi, ali ja mislim da kad čujemo sve ove priče, sve ove sudbine, da se osjećamo vrlo, vrlo privilegirano da možemo biti u ovom parlamentu i o tome raspravljati. A sada kolegica Valenciano će nastaviti. Hvala Linda. Ja bih sada dao riječ gospodinu Peterleu. Hvala. Ne želim sada se opredijeliti za ovog ili onog kandidata. Ono što vam ipak mogu reći da u ovom e, času, kada dolazimo do ove točke dnevnog reda, sve više imam problema. Jer iz godine u godinu napadaju se ljudi, ljudsko dostojanstvo se sve više i više ugrožava. Mi moramo dati nagradu samo jednom kandidatu, a sve kandidate koje su nominirane. Moram reći da svatko od njih zaslužuje da dobije tu nagradu. Kako bismo mogli dodijeliti više nagrada, možda jednu po kontinentu, jer iskreno govoreći zaista ću teško se moći odlučiti za jednog kandidata, iako sam nekako se mi se čini da je kandidatura Euromajdana meni najbliža jer je najbliža Saharovu mišljenju. Bilo bi šteta pak da ni drugi ne dobiju nagrade. Nadam se da će odluka se naći na odgovarajući način, ali zaista moramo se pitati na koji način možemo proširiti ovu odluku, e, ovu nagradu i dodijeliti većem broju osoba. Hvala. A sada kolega Guerrero ima riječ. Hvala predsjedniče. Htio bih naglasiti nekoliko stvari koje su rečeni kada se e, predstavila kandidatura doktora Mukavea. Upravo kao što je rekao kolega Peterle, većina kandidata zaslužila je da dobije nagradu Saharov. Uvijek postoji ta poteškoća prilikom izbora da dodijelimo nagradu nekoj osobi. Ne znači da ćemo neku kandidaturu odbaciti, već moramo jednostavno nekome dati tu nagradu. Ja bih eh, htio podržati kandidaturu doktora Mukwege, odnosno imenovanje doktora Mukwege, jer tu ima više poruka poruka afričkom kontinentu koji živi u siromaštvu, zaboravljen je i kažnjen. To je poruka isto tako protiv nasilja, ratova i genocida koji se stalno ponavljaju na tom kontinentu. To je isto tako i poruka netko ko daje vlastiti život kako bi spasio tuđe živote. To je poruka također i ženama koje su na tom kontinentu žrtve. Taj ih liječnik, taj im liječnik pomaže ne samo fizički, već i psihički. Htio bih još naglasiti da je netko već rekao da je već i ranije bio kandidat za nagradu Saharov prije pet godina. Možda bi ovo bila prilika da mu se sada da priznanje koje tada nije bio dobio e, tu nagradu. Hvala. Kolega Guerrero, kolega Preda. Hvala lijepa. Prije svega, dopustite mi da čestitam kolegama koje su prezentirali kandidate imenovane za nagradu Zaharov. Čestitam na izboru kandidatura i na kvalitetnim prezentacijama. Drugo, velik broj kolega koji raspravljaju o ljudskim pravima, koji su sudjeluju u hitnim raspravama na plenarnim sjednicama na temu ljudskih prava, su se zalagali za ove kandidature. ono što je važno je da dobimo jasnu većinu za određenu kandidaturu. Mislim da kada se dodjeljuje nagrada, a konkretno u ovom slučaju nagrada Saharov, da to nije samo neka poruka. Vrlo često čujemo da svi govore o toj poruci. Kao da imamo poruke bez sadržaja. Ne. Nagrada Saharov nije izražavanje, znači poruke, već je političkog izbora. Kada je započelo arapsko proljeće, e, politički je izbor bio vrlo spontan i svi su e, htjeli da se u različitim zemljama nađu osobe i htjeli smo izabrati osobe koje nisu inače imale politički angažman. A ono što je sada važno, e, mislim da bismo dakle morali ove godine e, napraviti izbor kojim se podržava politički pokret. Jer, nažalost, ovih posljednjih godina vidimo rusku agresiju. Mislim da je taj izbor zaista snažan i ne vidim kako bi netko mogao biti protiv toga. Hvala gospodine Preda. I još je četvro kolega tražio riječ. E, najprije gospodin Biola. Hvala lijepa. U ime Ujedinjene ljevice želim reći da ne želimo sudjelovati u ovoj e, licemjernoj aktivnosti. E, želite dodijeliti Saharovljevu nagradu, a ako pogledate e, sve one koji su dobili nagradu, zapravo govorite o različitim stajalištima. Ako dodjeljujete nagradu, molim vas da to onda ne radite u ime ljudskih prava, posebno imajući u vidu kandidate. Ovdje imate i pokret koji uključuje e, prisutnost e, neonacista, tu govorim e, o pokretu u Ukrajini. Umjesto da govorimo o zaštiti ljudskih prava, možda bi parlament trebao govoriti o borbi protiv diktature, E, državnog udara i tako dalje, jer ovdje zapravo ne govorimo o zaštiti ljudskih prava. E, dopustite da reagiram samo trenutak. E, moram reagirati na ovo što smo čuli. Naravno, E, svatko ima pravo na vlastito mišljenje o ljudima koji su dobili ovu nagradu u prošlosti, to je sasvim u redu, ali ovo je demokratski dom e, koji odluke donosi e, temeljem demokratske većine i zato smatram da to svi trebaju poštivati. Možete imati vlastito mišljenje o onima koji su dobili nagradu, ali ovo je demokratski parlament koji odluke donosi demokratskom većinom, a ne zbog toga što je to netko izvana nametnuo. Sljedeći govornik, gospodin Panceri. Hvala lijepa. Iskreno je za volju. Mislim da je licemjerno da se pokuša sačuvati vlastita savjest, a da se pritom nikada ne prihvaća nikakva odgovornost i jednostavno tako što se uvijek biva protiv svega. Sve ove kandidature su konsistentne i dostojne te nagrade. A situacija s ljudskim pravima u svijetu zaista je teška. Ljudska se prava jako krše i mislim da bi nagrada Saharov morala biti dodijeljena u tom smislu. Mi ne biramo ovdje samo idealnog kandidata. Mi ovdje na jedan složeni način pravimo političke analizu. Kolegica Lunaček je lijepo rekla da moramo osvijetliti one koji su u mraku, a ne indicirati one koji su već poznati. Ja e, mislim i ponavljam da su sve ove kandidature vrijedne nagrade, ali kandidatura Euromajdana, taj je pokret već u ovom parlamentu dobio veliko političko priznanje i to u trenutku kada smo izglasali rezoluciju u Ukrajini. Moramo dakle napraviti političku procjenu situacije i moramo se usmjeriti i na afrički kontinent. Ja smatram da je to jako važno. Nije tema samo jedan liječnik, ginekolog, doktor Mugwebe, ali što se sve ne događa na tom kontinentu? Ebola pa to dovodi u pitanje jedno od glavnih problema, odnosno glavnih prava, to je pravo na zdravlje. Podsjetimo se kolike su probleme u tom sukobu imale žene. Mislim da reflektor moramo usmjeriti na taj kontinent i mislim da bi se nagrada Sahorov trebala dodijeliti doktoru Muguebeu. Nadam se da ćemo moći raditi u tom smjeru uz maksimalni angažman svih u parlamentu. Hvala gospodin Narde. Hvala lijepa. I ja bih e, iznio svoj glas protiv e, diktatura. Castro je naravno pokrenuo jedno, ali unatoč tome smatram da je uvredljivo govoriti na taj način e, o onima koji brane slobodu misli i koji su osvojili ovu nagradu u prošlosti. Možete biti kritični u odnosu na određene ideje, međutim smatram da su to ljudi koji su odradili dobar posao. Saldo Pajat, e, žene u bijelom i tako dalje. No, želio bih vas podsjetiti na jednu stvar, a to se odnosi na Denisa Mukwegea Ljudi mnogo govore o solidarnosti s Afrikom, ali to zapravo ne stoji. Ako pogledate srednje slojeve, više slojeve, tu ne postoji nikakva solidarnost. E, on je pojedinac, ginekolog. Mogao je zaraditi puno novca svojim radom, ali zapravo je odlučio uložiti sve napore e, kako bi altruistički pomogao ljudima. E, sve ono što je rečeno o njemu stoji. On je izvanredan primjer afričkog liječnika. Mogao bi puno zaraditi, to je ono što liječnici obično rade, mogao bi raditi u luksuznoj klinici. Međutim, umjesto toga on e, je aktivan u vrlo opasnom području i e, posvećuje sav svoj novac i svoje vrijeme e, i pomaže ljudima u kojima je to potrebno. I iz tog razloga podržavam E, Denisa Mukwegea uz obažavanje i drugih argumenata. E, nadovezao bih se na one koji su govorili o zaslugama laureata Saharovljeve nagrade. Svi su se oni zalagali za slobodu misli i demokraciju. U ovom parlamentu sam 15 godina i uvijek je jako teško donijeti odluku o tome tko je zaslužio ovu nagradu. Svi ovi kandidati e, su vrlo zaslužni i svako od njih e, bi mogao dobiti nagradu. E, želio bih reći da kandidat koji je predložio moj klub e, je e, netko ko zapravo u ovom trenutku zaslužuje tu nagradu. Kršćanska manjina je suočena sa velikim napadima u ovom trenutku. Čini mi se jako teškim e, u ovom parlamentu dobiti pozornost kada govorim e, o problemima kršćana na e, Bliskom istoku. Sada smo vidjeli da je došlo do smaknuća i nasilja nad kršćanima pod udarom isis u Siriji i Iraku. E, slušao sam dosadašnje argumente onih koji su govorili o tome da je Euromajdan pokret koji je dobio najveću medijsku pozornost. Međutim, ja se slažem da ruska agresija ne treba biti zaboravljena. E, međutim, ako pogledamo e, dosadašnje laureate E, imali smo laureate koji su dobili nagrade, a dolaze iz tih područja. Neke od nagrada dodijeljene su Africi. E, međutim, nikada još nismo imali laureata kao laureata osobu koja se bori za prava kršćana na Bliskom istoku. E, smatram e, da ta zajednica koja je suočena sa egzistencijalnom ugrozom e, zaslužuje našu pozornost a posebno zato što ovdje imamo kao kandidata i muslimana koji je dao život u obranu kršćana. Izvolite. Hvala lijepa. Čini mi se neprihvatljivim ovaj nedostatak poštovanja prema osobama koje su dobile e, Saharovljevu nagradu, a dolaze s Kube. E, one se bore za slobodu misli, a ovo je nagrada koja je rezultat slobodnog izbora e, E, čuli smo od kolegice da ne želi sudjelovati u ovoj licemjernoj aktivnosti, a to zapravo znači da ne priznajete hrabrost svih ovih ljudi koji su predloženi za Saharovljevu nagradu. Ja tu vidim veliki problem. E, moj je problem koga izabrati između ovih kandidata. E, svaki od njih zaslužuje nagradu, svaki pojedini i zapravo bih željela glasovati za sve njih jer smatram da svi oni zaslužuju Saharovljevu nagradu. E, svi oni brane slobodu, e, a pritom riskiraju vlastiti život. To je puno više od onoga što mi ovdje radimo i stoga doista smatram e, da je potrebno povući ono što je rečeno. Gospodin Koso. Hvala lijepa. E, kao potpredsjednik, međutim osobno želim reći da u parlamentarnoj raspravi je potrebno saslušati sva mišljenja. A moj klub ima mišljenje, e, gospodin Alviol je iznio naše stajalište. Ja sam slušao vas, e, tako da molim da i vi nas slušate s dužnim e, poštovanjem. Možda se ne slažemo sa nečim stajalištem, ali smatram da zaslužujemo pozornost. Zahvaljujem, a sada e, gospodin Jurek. Hvala lijepa. Naravno da je ovaj zadatak vrlo težak od samog početka. E, kada su klubovi trebali definirati svoje prijedloge i tada je bilo teško složiti se oko imena. Mislim eh, da većina nas ne dovodi u pitanje eh, nikoga od kandidata. Svi oni zaslužuju divljenje. Međutim, eh, želio bih istaknuti da Saharov tijekom svog života mm, se nije borio samo protiv sovjetskog sustava, nego protiv određene vrste mentaliteta, odnosno načina na koji e, ljudi doživljavaju određeno društvo. E, trebamo ovdje pozornost posvetiti e, onima koji nisu na naslovnicama novina niti u prvim vijestima na dnevniku. Čuli smo predstavljanje Mahmuda Al-Asalija, Luisa Rafaela Sakoa. Smatramo da je taj prijedlog eh, dragocjen. Eh, to su ljudi koji zapravo eh, stoje u ime milijuna kršćana. Kršćana koji su progonjeni, koji su izgubili svoj dom. Morali su napustiti svoje kuće i ako njima odamo počast, onda ćemo odati počast e, i e, tim ljudima. A to su oni heroji koji e, o kojima ne možemo čitati svaki dan u novinama. Mahmud al-Asali je junak musliman koji se zalagao za mirni suživot između muslimana i kršćana i stao u njihovu obranu. Danas su to ljudi koji su žrtve e, isključenosti u muslimanskom društvu. E, to je također jedan fenomen koji često zaboravljamo. Zbivanja na Bliskom istoku doista su zabrinjavajuća, ugrožavaju mir i dovode do porasta mrežnje. Smatram da ova kandidatura ima dvojaku vrijednost. Tu postoji jedna dualnost i zapravo e, time bismo dodijelili nagradu dvijema e, skupinama i kršćanima i muslimanima. Hvala. Mislim da je jako teško razlikovati između kandidata. Svi su kandidati dobri. Smatram da ovdje naš e, pristup e, treba počivati na e, minimalnoj isključenosti među kandidatima i maksimalnoj uključenosti. Čuli smo da je zapravo naš cilj proširiti zaštitu u odnosu na one koji su žrtve progona. I e, više informirati javnost o tim slučajevima i što učiniti. Ja bih dao prednost Euromajdanu, međutim postoje i drugi dobri kandidati, zapravo svi oni. Mislim da je to na Europskom parlamentu i na europskim institucijama da sada pokrenu kampanju. E, ne samo E, da govore o onima koji su dobili nagradu, nego i o svim kandidatima. A naša e, služba za vanjsko djelovanje, odnosno naša predstavništva u pojedinim zemljama, e, trebaju politički govoriti ne samo o dobitnicima nego i o svim kandidatima, svim onima koji zaslužuju pozornost u javnosti, svim onima koji su zanemareni Potrebno je pratiti što se s njima događa i podnijeti izvještaj o tome europskim institucijama i Europskom parlamentu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Bešir, gospodin i time ćemo zaključiti e, popis govornika koji su se javili za riječ. Izvolite. E, poštovani zastupnici, pažljivo sam e, slušao sve prijedloge. Smatram da su svi kandidati jako dobri. E, ja bih dao prednost Denisu Mukvageu. E, smatram da on zaslužuje našu potporu. Isto tako, smatram da je e, Euromajdan također kandidat koji bi bio dobar izbor. Želio bih govoriti o ovom religijskom argumentu. E, muslimani se većinom protive ekstremizmu, tako da e, je ISIS iznimka. Nemojmo govoriti o muslimanima općenito i muslimani su žrtve e, diljem svijeta. U Središnjoj Afričkoj Republici postoji etničko čišćenje ako pogledate i neka druga područja, Kina, Mijanmar, Burma, i ondje su oni žrtve i osim toga postoje e, ekstremisti u drugim religijama i stoga moramo biti e, razumni i e, stoga moramo paziti da izbor ne bude utemeljen na religijskom ekstremizmu. Gospodine Sis. Hvala. Ovo je po prvi puta da imam priliku sudjelovati u raspravi o dodjeli e, nagrade Saharov. To je e, nagrada koja predstavlja e, veliki autoritet temeljem autoriteta koji je imao Saharov. Mislim da Ne možemo e, govoriti o licemjerju. Jako je teško napraviti dobar izbor između različitih e, osoba koje se bore protiv okrutnosti i progona. Međutim, moramo donijeti odluku i naravno to mora biti politička odluka, politički izbor. toga bi moj prijedlog bio da nagradu dodijelimo afričkom ginekologu Denisu Mukwegeu jer na taj način bismo odali priznanje Africi i situaciji u kojoj se nalazi. Ne želim dovoditi u pitanje druge prijedloge. Sve su to kandidati koji imaju veliki e, građanski i politički značaj. Čini mi se da bismo bili odani duhu ove nagrade ako bismo je dodijelili čovjeku koji ulaže napore i bori se u Africi za ljudsko dostojanstvo. Hvala lijepa gospodine Asiz. Sljedeći govornik je gospođa Stok. Hvala lijepa. Jedna kratka napomena da se nadovežem na ono što je govorio kolega Bashir u svezi sa kandidaturom eh, Mahmud al Sali i Luisa Rafaela Sakova. Rekao je da zapravo ne smijemo biti islamofobi i kandidirati muslimana koji je umro za kršćane. Smatram da ovaj prijedlog nije islamofoban, odnosno outrageous odnosno neprihvatljiv. Mislim da to ne možemo okarakterizirati kao takvo. Hvala. E, mislim da nije rekao da je to islamofobni komentar. E, mislim da je zapravo vaše stajalište jasno. E, mislim da nema daljnjih zastupnika koji su se javili za riječ. Zahvaljujem svima na sudjelovanju. Zahvaljujem kolegama koji su predsjedavali, e, zahvaljujem na vremenu koji ste odvojili. Ovo je iznimno važno pitanje i izvan e, zidova ovog parlamenta e, nagrada Saharov je vrlo važna. Ima mnogo onih koji su slušali ovu raspravu koji će sudjelovati u raspravi o dodjeli Saharovljeve nagrade. Dopustite da vas podsjetim na sljedeće korake što se tiče dodjele nagrade. Sljedeći korak je glasovanje temeljem užeg izbora odnosno za uži izbor troje kandidata, to će biti 7. E, listopada. Onda ćemo imati zajednički sastanak e, nakon što imamo uži izbor od tri kandidata. Imat ćemo sastanak AFETA i DVA, e, potom će biti konferencija predsjednika 16. listopada u Strasburu. Naravno, vi možete nastaviti i raditi i zalagati se za one kandidate koje ste predložili. Hvala lijepa. Ovime završavamo sastanak.